Dakle, dragi kolege i kolegice, nakon što mi se činilo da nisu stigle informacije u komunikacijskim alatima između različitih odbora, Međutim, uzevši u obzir da imamo ograničeno vrijeme, želio bih započeti sa zajedničkim e, saslušanjem e, između odbora EMPL i e, EKON što se tiče gospodarskih nejednakosti u Europskoj uniji. Dakle, zato dajem dobrodošlicu našem govorniku koji je prihvatio naš poziv. Dakle, e, oni će govoriti u sljedećem redoslijedu. Gospodin Mark Persson iz OECD-a, on je zamjenik direktor za e, zapošljavanje, rad i e, socijalne, socijalna pitanja, gospođa Piket, profesorica na sveučilištu York i profesor na zakonu o radu u sveučilištu Gentu. Hvala lijepa što ste došli na vrijeme i što ste prihvatili naš poziv. E, vjerojatno ste svjesni, e, gospodarska je e, kriza i financijska kriza kao i odgovori politike imali su veliki utjecaj na nejednakosti u cijeloj Europskoj uniji jer su znatno povećale financijsku krizu i rast nejednakosti ima utjecaj na to kako građani gledaju na Europsku uniju i na rješenja koja očekuju da će donijeti e, političari. I zato mi mislimo da je to vrijeme da odbor Econ i odbor EMPL koji želi biti povezan s našim odborom u organizaciji ove rasprave s obzirom na utjecaj nejednakosti na aktivnosti koje provode oba odbora kako bi se usredotočili na pitanje e, gospodarskih nejednakosti, na implikacije za rast i na moguća rješenja kako bi se riješio taj problem. Zato dajem dobrodošlicu našem govorniku i dati ću im e, riječ. Dakle, prvo ću dati riječ gospodinu Marku Personu. Izvolite. Divno, hvala lijepa gospodine predsjedavajuće. Da, ja sam iz OECD, iz Centra za mogućnosti i jednakost i govorit ću uglavnom o nejednakosti vezanoj za dohodak, odnosno prihode. Ne zato što mislim da je nejednakost prihoda e, važnija od ostalih nejednakosti, ali on je bolje dokumentirana. Iako gledamo koji su razlozi zašto je bolje dokumentirana, moramo se vratiti početka, početka 90. godina prošlog stoljeća kada smo vidjeli kako mjerimo nejednakost u zemljama i e, godine nakon toga smo e, izradili mnoge statistike o nejednakosti i nikoga nije bilo briga. Niko nije bilo briga do kraja 2000. godine ili 2008. kada je konačno mnogo više pozornosti pridano važnosti nejednakosti i e, shvaćanju toga koliko brzo se ona povećavala u dugom razdoblju. Ono što imam na sljedećem slajdu jest e, sadašnja razina nejednakosti E, to, e, za mjerenje toga koristimo koeficijent Gini kojeg je gotovo nemoguće objasniti, ali možemo reći da je to slično temperaturi. Ako imate koeficijent e, Gini od 25, znači da je dosta ugodno, ali jednom kad dođete do 30 postaje vruće, a kada dođete na 35 ili 40, onda se zaista osjećate neudobno. Mislim da je to dobar način da razmišljamo o razinama nejednakosti. Kao što vidite iz ovog grafikona, Srednje evropske i nordijske zemlje imaju najmanju razinu nejednakosti. U Europi sedam europskih zemalja i Ujedinjena kraljevina imaju najviše razine nejednakosti. Još uvijek su one ispod onoga što vidite izvan Europe. Ono što je zaista bitno je da se povećava nejednakost već e, kroz dugo razdoblje u mnogim zemljama. Da, imamo ovdje neke zemlje koje pokazuju određenu stabilnost, ali u većini zemalja vidite značajne, značajan rast nejednakosti. Dakle, od 1995. godine prihodi od prvih 10% su eh, se podigli za 55%, a eh, prihodi eh, donje razine su se smanjili za 10 do 15% u realnim razmjerima. Dakle, sredinom 1980-ih stopa naj, od najbogatih 10% od naj, najsiromašnijih 10% je bila oko 7% a sada je 10. Dakle, to nije mali rast e, nejednakosti. Neću moći mnogo reći o siromaštvu, međutim, ono je isto izuzetno važno. Nije da se samo siromaštvo e, povećalo, nego da ljudi koji su siromašni, e, osobe koje su siromašne su se promijenile. Dakle, ako u 80. godinama, ako ste bili preko, imali ste preko 70%, onda ste dva puta više imali mogućnost da budete siromašni od e, prosječne osobe. E, a sada postoji velika promjena u tome razini, u razini i mogućnosti da se osiromašite ako ste e, siromašni. E, ljudi koji imaju veću vjerojatnost da budu siromašni su e, obitelji s djecom i mladi, a to je, a to je bitno e, da pokažemo zašto se toliko brinemo vezano za nejednakost. Jer je mnogo teže biti siromašan kada imate djecu, e, dugoročni utjecaj je veći i e, utjecaj na gospodarsko zdravlje zemlje je mnogo veći. Mislim da sljedeći slajd govori o tome da gledamo na to zašto se podigla razina nejednakosti. Ima više faktora. Prvi i najočigledniji faktor su promjene u zapošljavanju. Neki ljudi imaju veću vjerojatnost da će raditi i da će imati bolje uvjete rada od drugih. Posebno nestandardni posao, e, e, privremeni posao i e, nepuno radno vrijeme je imao veliki utjecaj. Drugi faktor koji je jako važan je slabija preraspodjela. Nije da manje trošimo, na e, transfere, na, na e, davanja i slično, nego način na koji mi to e, trošimo je manje raspodijeljen nego što je bio prije. Dakle, E, mnogo slabije uzimamo od e, bogatih da bi dali siromašni. I treći i najbitniji razlog je e, promjena u tehnologijama koja nagrađuje ljude koji imaju vještine više nego one koje nemaju vještine. A to je jedan trend koji je u pozadini i vrlo je teško političarima da reagiraju na to. Međutim, to je jedan od važnih razloga zbog kojeg vidimo da se ne, da je neko jednakost raste. E, isto tako imamo i manje e, elemente, recimo imamo manje e, jednosti, imamo ljude koji više ne žene, ljude iz iste socijalne kaste i slično, dakle struktura obitelji se mijenje. Isto postoje i neki E, utjecaji koji e, su koji na neki način e, pojednostavljuju stvari dakle veće obrazovanje jače obrazovanje što su dulje ljudi u obrazovanju to će bolje se snalaziti u toj nejednakosti kasnije u životu. I drugi faktor koji je mnogo važniji i manje znan je učinak žena da imamo više žena e, u, na tržištu rada i da se isto suzuje taj jaz e, između rodova. E, dakle, posebno nejednakost se povećala, bi se povećala 50% više nego što se povećala od 1990. E, da se žene ponašaju ili da rade tako malo ili zarađuju tako malo kao što su zarađa, e, zarađivale 1980. godina. I zato uključivanje žena u tržište rada ima izjednačujući efekt na naše gospodarstvo. Sada bih e, kratko rekao nešto o učincima tog rasta nejednakosti. Naravno da imamo socijalne utjecaje, e, etičke utjecaje, ekonomske utjecaje. Ja sam ekonomist i ja ću se usredotočiti na gospodarske učinke nejednakosti. A to nije nešto što se samo događa u gospodarstvima i što moramo e, zaboraviti. Jer vidimo da gospodarstva koja imaju veću nejednakost imaju niži rast a to je jedan uzročni učinak. Dakle, dakle povećanje nejednakosti za jedan e, bod Gini snizuje e, stopu rasta BDP-a za 0,12% godišnje. Dakle, od 1980. godina e, naraslo je oko 5% svakog boda za, na, na razini dohotka. Dakle, to je značajan učinak koji nejednakost ima na rast. Zašto? Kao prvo, Prva stvar nije vezana za siromaštvo, nego za sve one koji su na dnu. Dakle, 40% e, onih na dnu i jaz između onih ostalih, e, to je veći negativni utjecaj na rast. A to ima veze sa stvarima kao što su zdravlje, socijalni kontekst, ali ono što smo zaista uspjeli utvrditi je obrazovanje da siromašni ljudi imaju manju vjerojatnost da će e, ostati u obrazovanju nego bogati, ali čak i ako zadržati konstantnim tu razinu dohotka, što je veća nejednakost u društvu, manja je vjerojatnost da će ljudi ostati u obrazovanju i to je gora kvaliteta obrazovanja koju dobivaju. A te dvije stvari zajedno imaju stalan učinak na e, ljudski kapital u gospodarstvu i na stopu rasta gospodarstva. I to je razlog zbog kojega nejednakost ima učinak na budući gospodarski rast. Isto tako to pokazuje da e, preraspodjela koju ne nalazimo u razvijenim zemljama, dakle u razvijenim zemljama nema, e, nema naznaka da je e, redistribucija loša za razine rasta. Dakle, e, koji je lijek za to, recimo, kako to možemo riješiti? Imamo četiri glavna područja, neka vas neće iznenaditi. Zapošljavanje, ali ne bilo kakvo zapošljavanje. U mnogim zemljama e, zapošljavanje na određeno radno vrijeme, nestandardno zapošljavanje nije dobro, nego je to jedna zamka e, u lošim E, poslovima, lošim radnim mjestima. Dakle, bitno je da ljudi uđu u karijere, a ne u bilo kakvo radno mjesto. Druga stvar je vezana za ono što sam prije rekao ženama. Što više možemo učiniti e, na tome da žene rade i da smanjimo e, ovaj jaz između plaća žena i muškaraca, to ćemo više smanjiti nejednakost. A treće je jačanje naravno kvalitete obrazovanja i razvoja vještina, a najzadnja zadnja stvar koju ću reći je da možemo učiniti više ili neke zemlje u Europi mogu učiniti više kako bi e, reformirala e, sustav poreza i davanja, a da ne e, dignu a da ne povećaju javnu potrošnju, nego da na taj način smanje razinu nejednakosti. Vrlo kratko, to je bila moja prezentacija. E, radujem se našoj raspravi e, u ostatku jutra. Hvala ljeta, gospodine Persson. Sada ću dati riječ našem drugom govorniku. E, pozvali smo gospođu Piket. Izvolite, imate riječ. Hvala, ja sam samo došla na vrijeme da vam zaželim dobro jutro i da vam dam, da vam da imam priliku da vam govorim o nekim e, mogućnostima za smanjenje nejednakosti u nekim europskim zemljama. Dugo razgovaram o e, nalazima kvantitativnih statističkog istraživanja, ali ako shvatite ovaj grafikon možete shvatiti sve ono drugo što ću vam reći. Nejednakost je središnji problem e, u globalnoj financijskoj krizi i ključni problem za razvoj u bogatim i siromašnim zemljama. Nejednakost e, stvara e, gospodarsku nestabilnost, na neki način utječe na socijalno tkivo, utječe na zdravlje stanovništva i e, smanjuje i e, strategije i ponašanje koje čuva okoliš. E, socijalna i financijska nejednakost sprječava cvat stanovništva. Isto tako postavlja određene hijerarhije, status i klase i postoji jedan dugi popis problema u socijalnoj ljestvici, recimo u siromašnim, a mnogo je rijeđi u um, u društvima koji imaju manju razliku između bogatih i siromašnih. Iako je to najgore za siromašne, to je loše i za one koji dobro stoje jer nejednakost zapravo uništava cijelo socijalno društvo, e, stvara e, tjeskobu i e, natjecanje u statusu. I s obzirom da većina stanovništva, ne samo siromašni, imaju utjecaj od nejednakosti, onda e, je zato i e, velika velika, veliko, e, veliki neuspjeh tih društva gdje postoji velika nejednakost. Svi su svi ti problemi su češći u zemljama kojima je nejednakost jača. Iako u mnogim zemljama koje su razvijene, to je vezano za zdravlje i socijalno blagostanje, BDP po stanovniku isto tako utječe. E, smanjenje nejednakosti je najvažniji korak koji može poduzeti naša zemlja kako bi smanjila e, nejednakost i poboljšala blagostanje. E, najveći dokaz pokazuje koliko su velike te nejednakosti. Možemo li se vratiti na prethodni graf? Nejednakost e, ima loš utjecaj na zdravlje. Dulje, dulje se živi ili mortalitet je niži u društvima gdje postoji jednakost. Isto tako mentalna bolest e, i e, pretilost je veća u društvima u kojima postoji nejednakost. Nejednakost isto tako utječe na e, socijalne odnose, razine socijalne kohezije vezane za socijalni kapitat koji je viši u zemljama gdje postoji jednakost. E, obično je bolji status žena i e, niži je kriminal u zemljama u kojima postoji jednakost. Kao što je Mark rekao, nejednakost utječe i na e, prilike za život e, djece. UNICEF-ov e, indeks je veći u tim zemljama u kojima postoji jednakost. Manje ljudi odustaje od obrazovanja i manje tineđerica ostaje trudno u društvima koje su jednakije. Socijalna mobilnost je ograničena u nejednakim društvima a e, jednakost e, prilika e, na, nju šteti nejednakost ishoda. Međutim, ne radi se samo o zdravstvenim i socijalnim problemima na koje utječe nejednakost. Kao što je Mark rekao, postoji sve veće shvaćanje načina na kojima nejednakost utječe na gospodarski napredak i stabilnost i sve više ekonomista, uključujući e, laureate e, Nobelove nagrade, su rekli to. Dakle, e, smanjenje siromaštva, na njega utječe nejednakost i smanjenje e, nejednakosti i poticanje gospodarskog rasta su zapravo dvije strane istog novčića, iste medalje. E, nejednakost je vezana za smanjenje e, rasta kroz vrijeme i stvara češće i cikluse nevolatilnosti našeg gospodarstva. Svjetski vođe se sada usredotočuju na nejednakost kao nikada prije i ono što se danas opet shvaća je da e, to sprječava i e, tranziciju prema stabilnijom gospodarstvu. Zbog toga što, e, što povećava socijalni, socijalno natjecanje E, više u e, jednakijim društvima se više troši i na, e, na vanjsku pomoć i na mirovne aktivnosti. Isto tako više se drže, više se drže međunarodnih sporazuma i misle da bi se njihove vlade trebale držati tih sporazuma. Deseti cilj e, održivih ciljeva razvoja je e, da imamo jedan okvir e, koji će utjecati na cijeli svijet, želi smatriti nejednakosti. A 10,1 znači da do 2030 ćemo progresivno dobiti rast, rast prihoda na, za donju, donjih 40% stanovništva. Rješavanje nejednakosti na taj način će osigurati da razvoj u siromašnim i e, bogatim zemljima bude inkluzivan i da dođe do održivosti i blagostanja. Razlike u prihodima se mogu smanjiti na dva načina. Jedno je preraspodjela putem poreza i e, davanja ili smanjenja e, prihoda prije oporezivanja. E, gospodin Richard Wilkinson je predložio da veća jednakost daje iste koriste društvu, bilo da, dobije, bilo da ju e, pridobijemo kroz jedan pristup ili drugi. Nije bitno kako ćete doći do veće jednakosti, bitno je da tamo stignete. E, oko 80% su bili e, porezne stope 80-ih i one su smanjene. Dakle, rješavanje E, poreznih oaza i rješavanje problema izbjegavanja poreza je bitno i zahtijeva međunarodnu siradnju koju može samo ostvariti Europska unija. Izbjegavanje poreza ne samo što povećava nejednakost, nego znači da veći dio javnog, javnih rashoda moraju financirati e, porezni obveznici e, koji primaju manje prihoda, a to trebamo promijeniti. Međutim, postoji još jedan način da e, imamo veću jednakost u korporativnoj i javnoj kulturi. E, svi oblici e, kulture, kao što, koje će smanjiti nejednakost. Mondragon e, e, grupa e, u Španjolskoj koja zapošljava 84 tisuća ljudi ima razliku u plaćama od 15 na 1. To stvara onda bolje poslovne institucije i stvara stabilniji temelj za razvoj zajednice i oni bolje i etički funkcioniraju ako svi ti dokazi, a ja govorim to su dokazi, to nisu mišljenja, dakle ako je to sve novo za vas, onda odite na našu web stranicu Quality Trust gdje možete koristiti resurse i vidjeti koji su ishodi istraživanja. I bilo da poznajete ili ne, e, u svakom slučaju e, stavite e, rješavanje nejednakosti u središte vaših politika i e, rješenja jer će se tako povećati e, blagostanje kvalitete života sviju, stabilizirati se gospodarstva i krenuti će se prema održati. Evo, uspjela sam to izgovoriti u 7,5 minuta. Thank you uh, Hvala lijepo Hvala gospođo Piket i sada dajem riječ posljednjem govorniku, gospodinu Devosu. Hvala vam lijepo, lijepo pozdravljam sve sudionike i hvala što ste mi dali deset minuta kako bih nešto rekao o jednom od najsloženijih pitanja današnjeg vremena. Krenut ću od prvog slajda. Nastojat ću e, dopuniti prethodne govornike i možda dodati još nekoliko stvari. Da, molim vas, možemo ići dalje. Dakle, da se nadožem na ono što je rekao Mark, Referentno razdoblje koji većina ljudi eksplicitno ili implicitno koristi svodi se na to da se sadašnji trendovi uspoređuju sa razdobljem do sredinom 70. godina. To je bio, bila najniža točka što se tiče nejednakosti u povijesti kapitalizma. To je možda povijesna anomalija, ali to je uistinu istinu e, bila najniža razina nejednakosti. Što se u svijetu premijenilo od tada? više toga. E, prije svega želim naglasiti sljedeće. Porast e, nejednakosti u primanjima je odraz problema koji se tiču gospodarskog rasta. Gospodarski rast nije više ono što je bio u smislu rasta produktivnosti. Trebalo nam je dosta vremena da to shvatimo. E, nakon dužničke krize shvatili smo da je problem u tome i zapravo to ukazuje da su ekonomska pitanja postojala i prije povećanja nejednakosti i to zapravo e, komplicira tezu da nejednakost uzrokuje ovaj problem. Zatim tu je i e, pitanje e, gospodarskog rasta. Budući da u nekim područjima postoji gospodarski rast, i zapravo dolazi do koncentracije primanja, ne distribucije primanja, jer govorimo o tehnologiji, korištenju interneta, globalizaciji i ljudima koji su visoko kvalificirani kako bi mogli iskoristiti ove trendove i koji mogu mnogo zaraditi na svjetskom tržištu kapitala. Gotovo svi koji su na zapadu uspješni iz prijatnog sektora zarađuju izvan svoje zemlje zbog tehnologije i zbog globalizacije. Dakle, Potencijal zarade te osobe mnogo je veći i više nije nacionalnog karaktera u usporedbi sa drugima koji se nisu, koji nisu u stanju iskoristiti taj e, gospodarski rast. Dakle, u usporedbi sa situacijom do 70. godina koji je počeo nakon drugog svjetskog rata. Dakle, usporedbi s tim razdobljem svi ne mogu imati jednake koristi od gospodarskog rasta kao što je to bio slučaj tijekom tog razdoblja obnove. To može biti dobro ili loše, ali mislim da je to kao vrijeme. Možete se žaliti na vrijeme, ali teško ga je promijeniti, osim ako se u priču ne uključe neke snažne globalne silne. Isto tako na globalnoj razini vidjet ćete razlike ukoliko uspoređujete industrijske sektore, tvrtke unutar sektora ili pak osobe unutar tih tvrtki. Dakle, kada je riječ o znanju, kolega kaže da je obrazovanje e, može poslužiti za izjednačavanje razlika, ali isto tako može poslužiti i za polarizaciju, jer ljudi koji su obrazovani mogu bolje iskoristiti tehnologiju nego ranije. I zapravo obrazovanje daje više prilika ljudima, ali ne dolazi do izjednačavanja njihovih situacija. Mislim da ovdje postoje neki razlozi za zabrinutost. Mi govorimo o nejednakosti iz perspektive modela konsenzusa u našim zapadnim demokracijama, to znači da vjerujemo u tržište, e, da smatramo da se tu kreira prosperitet, ali to kontrolira i inicira država a ono što se proizvodi na tržištu zatim se koristi za e, stvaranje e, socijalne države. To je naša perspektiva, to je kako mi gledamo na stvari. Iz te perspektive možemo postaviti neka pitanja, uključujući stiglica. Pitanje je je li tržište još uvijek tržište. Kada vidimo koncentracijski efekt interneta, e, platformsku ekonomiju. Ako vidimo uh, visoku razinu koncentracije u velikom broju industrija zbog globalizacije, onda primjećujemo da zapravo konkurentnost i konkurencija pada i to nije dobro. Uh, uz to primjećujemo još jedan fenomen koji se često zanemaruje, a veći dio porasta radnih mjesta nalazi se u eh, sektorima kao što su obrazovanje, zdravstvena krb i eh, skrb za starije. Ja sam inače belgijanac i to je najveći sektor u smislu zapošljavanja. Dakle, ako ste eh, učitelj ili lječnik ili medicinska sestra, morate povećati produktivnost. Ako povećate produktivnost, znači da će nastavnik provoditi manje vremena podučavajući, a to znači da će kvaliteta pasti, a to nitko ne želi. Ako želite ulagati nekoga da postane produktivniji, to znači da će se povećati troškovi, a to pak znači da će država morati izdvojiti više sredstava jer se ti sektori financiraju iz državnog proračuna. Veliki eh, gospodarski sektor ne može povećati produktivnost ukoliko, e, a da to ne utječe bilo na kvalitetu, bilo na e, troškove. I to je veliki izazov u našim današnjim društvima koja stare gdje dolazi do povećanja upravo tih javnih sektora. I koje bi bilo rješenje? Rješenje bi bilo da se u jednadžbu doda tehnologija, to bi značilo manje liječnika, manje medicinskih sestara i manje profesora i to onda opet dovodi do povećanja polarizacije. Dakle, mislim da je situacija zapravo nezgodna i teško iz nje izići ukoliko e, ne postoji gospodarski rast izvan tih sektora. Još jedan e, važan čimbenik u posljednje četiri godine je ono što je Ben Bernanke prije velike financijske krize zvao e, velikim velikom moderacijom, dakle monetarna politika i središnje banke na zapadu uspjele su kontrolirati promjene raspoloženja na tržištu. I e, bilo je manje kriza nego što smo bili e, navikli u prošlosti. To je vrlo dobra vijest, e, to omogućuje dakle da se manje gube radna mjesta i da se poveća zapošljavanje. Međutim, ta priča ima i drugu stranu medalje. Ako imate e, stabilnost na financijskim tržištima i koriste novac e, kako biste ublažili ekonomske cikluse, onda se e, stvara sektor koji se temelji na zaduživanju. I upravo zato je došlo do povećanja financijalizacije povećanja javnog i privatnog duga, a ljudi koji su u stanju ulagati u te sektore mm, uspijevaju od toga zaraditi. Dakle, ljudi koji imaju kapital mogu ga uložiti kako bi povećali e, inicijalni kapital. E, dakle, stabilnost, e, stvaranje radnih mjesta i zadržavanje stanih mjesta je zapravo samo jedna, jedna pojava toga. E, čak i nakon e, svjetske financijske krize mi nismo stali s time, mi smo ovdje u Europskom parlamentu, mislim da je ovdje dobro e, spomenuti euro krizu, krizu eura. Kriza eura nije gotova, nije riješena, mi smo to stavili pod kontrolu, a kako smo to stavili kontrolu, oslanjajući se uglavnom na monetarnu politiku, tako što smo poticali financijska tržišta, ljude koji imaju kapital za ulaganje, i sankcionirajući ljude koji, dakle, one koji su štedjeli novac. Mislim da je to nužna politika ukoliko ne postoji neka alternativna makroekonomska politika, dakle onda je prirodno da se okrećemo financijskom sektoru. Već sam e, iskoristio svoje vrijeme koje mi je dano. Dakle, spomenuo sam polarizaciju. E, htio bih e, sada nešto pokazati na sljedećem slajdu. Mislim da moramo biti oprezni kada govorimo o nejednakosti. Statistički podaci mogu se tumačiti na različite načine. Što se tiče statističkih podataka koji se tiču nejednakosti, oni su uglavnom agregatne prirode, a ako pogledate e, recimo e, statističke podatke na nacionalnoj razini, onda ćete vidjeti neke, neke druge elemente u toj jednadžbi. E, dakle, ja bih rekao da je ovo kompleksnije nego što izgleda na prvi pogled. E, primjerice, globalizacija je na svjetskoj razini smanjila nejednakost među državama. To je osnovni trend, postoji neki izuzeci. Dakle, možemo reći da je povećana e, nejednakost na zapadu, koji je izgubio mogućnost zarade u industrijskom sektoru, se sada proizvodnja premjestila u Kinu, da se to odražava na taj način da dolazi do povećanja srednje klase u Kini. Dakle, na svjetskoj razini dolazi do izjednačavanja. Međutim, e, mogu, unutar zemalja mogu postojati velike razlike. Primjerice, Belgija, ako pogledate statističke podatke koeficijenta Gini, e, moglo bi se reći da e, mi ne stojimo tako dobro što se tiče jednakosti. Međutim, ako živite na jugu ove zemlje, vi, vaš dom će biti bitno drugačiji nego ako živite na sjeveru. Isto tako, ako ste migranti i živite u Breselu, drugačije ćete e, percipirati situaciju nego ako živite na zapadu Flandrije gdje postoji puna zaposlenost. Dakle, realnost e, nejednakosti je drugačija u gradovima e, nego na selu. Tako da moramo biti oprezni prije donošenja nekakvih zaključaka. E, želim također spomenuti um, putnama. I, dakle, unutar iste zemlje postoje velike razlike u socijalnom, e, među socijalnim kategorijama. Dakle, neke e, od tih pojava tiču se promjene strukture obitelji, emancipacije, Dakle, e, što postoji manja nejednakost među spolovima, postoji veća nejednakost među obiteljima, a dio toga tiče se isto tako i imigracijskih tokova od sredine 70. godina u ovom dijelu svijeta. ako pogledate koji je profil tih ljudi, vidjet ćete da e, je situacija vrlo polarizirana, e, dakle gotovo da nema ovog e, srednjeg prihodovnog segmenta, uglavnom je ili najviši ili najniži. I ono što najbolje evidentirati trendove tijekom vremena, dakle vi možete dobiti godišnji, prikaz za situacije, ali zapravo ono čime se putnom radi, bavi u SAD-u jest upravo e, trend i evolucija situacije. Mislim da je to vrlo dobra perspektiva kada govorite o ulozi prilika socijalne politike i redistribucije. Dakle, da se vidi status e, različitih grupa unutar istog društva. Hvala lijepa, ovo je vrlo, vrlo zanimljivo. Ja moram paziti da se držimo zadanog vremena, ispričavam se zbog toga. I sada dolazimo do prvog kruga pitanja i odgovora. Ja vas lijepo molim da ne govorite duže od minutu i 30 kada budete postavljali pitanja. I zatim trebamo također smanjiti e, i tako, također i odgovore sa 7 sa 10 na 7 sa 70 minuta do na par minuta. Romana Toms najprije ima riječ iz kluba Pučana. Hvala što ste mi dali riječ. Ja želim govoriti u ime koordinatora, gospodina Kaze. Hvala vam još jedan što ste mi dali riječ. Imam nekoliko komentara i nekoliko pitanja. Čini se da postoji opći konsensus da je ekonomska nejednakost štetna za društvo, nejednakost e, ugrožava rast te političku i društvenu stabilnost. Europa se još jedanput e, nalazi pred, velikim društvenim izazovima. Kako se možemo boriti protiv nejednakosti? Smatram da prije svega moramo nastojati ukinuti e, nejednakost ili riješiti njezine uzroke. Radi se na povećanju socijalne pravednosti u Europi i radimo na tome da postignemo socijalni trostruki A za Europu. Mislim da tu postoje brojni izazovi u svijetu, budući da dolazi do povećanja broja obitelji e, s niskim primanjima. Kada siromaštvo dođe do srednje klase, to može ograničiti rast i smanjiti prilike ne samo za one najsiromašnije, nego i za one koji su e, koji se nalaze u opasnosti od siromaštva i toga da ne mogu dostanstveno živjeti. Kako možemo više uložiti u svoje građane? Mogu li se e, komisije je li moguće da se komisije države članice e, drugačije nose sa ovim problemom povećanja siromaštva? Hvala i sada riječi riječ ima e, Berez iz SID-a iz odbora MPO. Hvala, ja ću se nastojati također držati zadanog vremena. Činjenica da naša dva odbora zajedno održavaju ovaj sastanak je uistinu važna. Htjela bih se vratiti na prethodnu fazu gdje su izneseni prijedlozi. E, dakle, što se tiče e, prvog govornika, zanima me e, jesu li preporuke specifične za pojedine zemlje? Ne bi li se one trebale ticati provedbe garancije za mlade? Možda bi to trebalo biti okosnica reformi u Europi. Zatim e, imam jedno pitanje vezano uz e, fiskalnu politiku, dakle to je pitanje upućeno gospođi Piket, koje je prema njezinom mišljenju ključna mjera ako želimo definirati europski putokaz kako bi europski fiskalni instrumenti kojima raspolažemo bili bolje prilagođeni borbi protiv siromaštva. I želim zahvaliti trećem govorniku koji je inzistirao na situaciju u kojoj živi migrantska populacija. To su uglavnom ljudi koji su u vrlo povlaštenom položaju ili e, pak u vrlo nepovoljnom položaju. Imam jedno pitanje. U ovim preporutkama koje iznose ministri financija e, na koji način se to može ugraditi u predloženu gospodarsku strategiju. Dakle, preporuke upućene zemljama e, trebale bi ponuditi neke mjere koje prate tu migraciju, koje bi trebale biti osnovne preporuke. Hvala. I posljednji govornik iz odbora EMPO, iz socijalista i demokrata, Javier Lopez. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti govornicima na sjajnim izlaganjima. Htio bih e, istaknuti nekoliko stvari. Već smo e, govorili o nejednakosti što se tiče primanja. Govorili smo o tome kako smanjiti nejednakosti među zemljama. Ja bih e, sada htio nešto reći o nejednakosti zemalja u eurozoni, posljednjih nekoliko godina povećao se jaz među državama koje su u eurozoni, premda je euro trebao pomoći u socijalnoj i ekonomskoj konvergenciji. Drugo, zanima me što se sada poduzima i e, kakav utjecaj ima ta nejednakost na eurozonu, e, dakle posebno imajući u vidu recesiju posljednjih 5 do šest godina. E, dakle, na neke, nekim zemljama su nametnute određene fiskalne mjere i fleksibilnost na tržištu rada. I što je sa politikom plaća koja dovodi do smanjenja razine plaća u nekim dijelovima? E, kakvog to utjeca ima na jednakost? budući da je nejednakost vrlo loša e, dakle u ekonomskom smislu isto tako ima i e, svoju institucionalnu perspektivu. Zbog nejednakosti e, vrlo je teško da društvo bude zastupljeno u istim institucijama to uh, Se vratim sada govornicima. Možemo krenuti možda i nekim drugim redoslijedom. Evo, gospodine Devos, izvolite, možete vi prvi uzeti riječ. Hvala, ja ću nastojati um, dati što precizniji odgovor na postavljena pitanja. Dakle, povezivanje pitanja imigracije i uh, pitanja o tome kako ulagati. Ja sam napisao jednu knjigu na tu temu Mislim da mnoge stvari krenu krino već na početku života ako živite u otvorenom gospodarstvu koje se temelji na znanju. Polarizacija na tržištu rada zapravo proizlazi od polarizacije u e, obiteljskom e, okruženju već u ranim godinama života. I mislim da je ključni izazov iz perspektive europske socijalne države E, kako e, pokušati e, dakle unijeti ta načela socijalne države u ranijoj fazi. Mi smo imali mnogo homogenija društva i mogućnost školovanja je bio percepiran kao instrument davanja pri, jednakih prilika svima, međutim to više nije slučaj, tako da je vrlo važno da se tu uzme u obzir obitelj. Što se tiče imigranata, bitno je također razlikovati e, nove pridošlice i one koji pripadaju drugoj ili trećoj generaciji. Mi znamo da u nekim državama postoje problemi sa integracijom e, imigranata. E, zapravo čak bih rekao da niti jedna zemlja nije postigla, bog zna kakve rezultate u Europi E, da, možemo učiti od onih koji su bolji od nas. Što Europa može učiniti? Može bolje koordinirati migracijske tokove u smislu kriterija, u smislu e, zemljopisne e, rasprostranjenosti i raspodjele. ako ste vi imigrant, došli ste u Europu i dođete u Brisel, zamislite što će vas dočekati. To je grad koji je prepravljen imigrantima u nekim četvrtima, nema pristupa odgovarajućem e, dakle, stambenom prostoru, niti školovanju. Međutim, e, Brisel privlači imigrante poput magneta zato što su tu došli i drugi imigranti i e, prije nego što se okrenete već ćete se naći na marginama društva. Prema tome, Europa bi trebala učiniti nešto, nešto više po pitanju tih migracija. Kada bismo imali institucionalni mehanizam e, pod, za stabilnu valutu, ne bismo bili u ovoj situaciji u kojoj smo sada. On, u tom slučaju bismo mogli izbjeći ovakve e, polurješenja. Imali biste organizirano smanjenje duga i e, sustavne politike transfera među zemljama koje pripadaju monetarnoj uniji, to je e, normalni način funkcioniranja monetarnoj uniji, mi to nemamo i zato se mi sada snalazimo, to znači interna devaluacija, strukturne reforme, sve to u istom e, trenutku. I naravno, ako se nalazite u tokom začaranom krugu, a nametnute mjere štednje, e, inače Dakle, ako uvedete proračunsku disciplinu, a nema prirodnog gospodarskog rasta, nema potražnje ni ulaganja, onda e, se nalazite u situaciji koja nije dobra. Dakle, to je politički problem, ne ekonomski. I mislim da Europa mora donijeti takvu odluku. Da, mi govorimo o mladim ljudima, oni su zapravo i prvi koji su žrtve toga e, sustava. E, ispričavam se, ali svatko je dobio po tri minute, tako da ste sada već prekoračili svoje vrijeme. Gospođo Piket. Ja nisam ekonomist, ja se bavim zdravljem populacije i socijalno-ekonomskim determinantama u tome. Dakle, ja ću staviti po strani pitanje najhitnijih fiskalnih mjera koje bi Europska unija mogla provesti, ali ukazat ću na dokument koji se zove Call for Change i objavljen je nedavno uz podršku socijaldemokrata Europske unije, e, kao autori su štigli, cvetuci i mnogi drugi ekonomisti, uz mene. Rekla bih dakle nešto o utjecaju na zdravlje, utjecaju razlika unutar eurozone u Europi, te toga kako je sumjere štednje na tlo. Na sastanku u Barceloni prošli tjedan međunarodna mreža o nejednakostima u zdravstvu djece i pokazalo se da se vidi utjecaj štednje na zdravlje djece u zemljama koje su u režimima mjere štednje. Trebalo je vremena da se to pokaže u podacima, ali pavljuju se sve veći problemi u mentalnom zdravlju, smrtnosti dojenčadi, razini stresa, prehrambenom statusu i tako dalje. U Velikoj Britaniji sad dobijamo prve naznake e, povećanja smrtnosti e, kod starijih ljudi nakon mjera štednje i ovo je prvi puta da su mjere smrtnosti u Velikoj Britaniji porasle, a ne pale, od kako smo ih počeli mjeriti, a to je bilo prije poprilično vremena, bili smo prvi u tome, više od 100 godina stope smrtnosti padaju, a sada je došlo do povećanja. Hvala vam lijepo i za prvi krug za kraj, gospodin e, Pesan. Da, hvala vam. Prije svega mi je postavljeno pitanje o jamstvu za mlade. I to je iznimno važno pitanje. Dakle, ukoliko na tržištu rada se ne etabliramo unutar svoje karijere, nakon prvi deset godina stupanjem tržišta na rad, zapravo nije važno što će se dogoditi sa gospodarstvom kasnije, nećete više nikada uhvatiti korak. Dakle, to je razdoblje u potpunosti ključno i kada pogledamo različite dobne skupine, pokazuje se da ako ljudi nisu se etablirali do određene dobi, više zapravo nikada ne uhvate korak. Dakle, moramo se pobrinuti da mladi, dobar početak, budu nešto čime se bavimo. Dakle, trebamo jamstva za mlade i ta je zamisao dobra Druga zamisao je utjecaj migracije na nejednakost. Mislim da taj utjecaj postoji, ali istina je da što smo bolji u integraciji migranata, to će manje taj utjecaj biti. Ja sam mnogo optimističniji nego većina, rekao bih. Problem s kojim se slučavamo u integraciji, osobito u nekim europskim zemljama, je način na koji se time bavimo. Dakle, važno je da migrante, izbjeglice smjestimo onda gdje su radna mjesta, a ne stambene mogućnosti zbrinjavanja ili škole ili zdravstveni sustav treba ići ondje gdje su radna mjesta. I pobrinuti se da ljude izvučemo iz bilo kakvih posebnih programa u obrazovanju ili zapošljavanju što je prije moguće. Dakle, izbjeglice moraju dobiti pristup tržištu rada što je prije moguće što se ne temelji na nekakvim predrasudama, dakle, već na doista znatnim dokazima u cijelom nizu zemalja koje se bave uspješnošću različitih grupacija te njihovim integracijama na tržište rada i u društvu. Dakle, ne trebamo biti potpuno pesimistični, svako se radi o izazovu, ali može se to nekako sa time nositi. I za kraj, u potpunosti se slažem da bismo trebali ulagati u rano obrazovanje djece, dakle čak i prije rođenja, kaže govornik. No postoji tendencija da se uvijek potraži to čarobno rješenje za sve gdje se izjednačavaju sve mogućnosti. Važno je da ljudi shvate da ne postoji način izjednačavanja mogućnosti u društvu ukoliko isto tako ne ujednačimo i ishode, rezultate. Dakle, ne možemo pronaći politike koje će riješiti probleme nejednakosti u prihodu roditelja. Samo noseći se sa pitanjima rezultata toga, možemo očekivati bolje rezultate za djecu, a to zatim pokreće rast u daljnjoj budućnosti. Hvala. Hvala vam. Riječ ću sada predati predstavnici odbora EMPL, gospođi Olskog. Hvala vam, ja ću dati riječ gospodinu Lunsu u ime e CR-a odbora Ekon. Izvolite. Hvala vam lijepo. Ono što me začudilo tijekom rasprave jeste da se središte rasprave zapravo promijenilo. Više ne razgovaramo o odgovornostima ljudi, već pripisujemo to vanjskim faktorima. Ako je posao uspješan, to nije zbog njihovih vlastitih sposobnosti, već zbog toga što imaju sreće. Ja, ukoliko netko ima određenih poteškoća, to je zbog toga što su žrtva, što su nesretni. To čujem i tijekom naših rasprava, osobito onom što je gospođa Piket rekla. vi ste vrlo poštovane na epidemiologinja. Govorili ste o pandemiji nejednakosti i potrebi da se sa time nosimo na isti način kao i sa pitanjima redistribucije, da ćemo tako riješiti probleme. Ali ja smatram da nije svaka nejednakost pokazatelj bolesti. I profesor DeFos je također rekao e, nešto u tom smjeru. osobno, dakle, zalažem se za politiku poštenih prilika pristupačnosti za sve, ali vidim i velike opasnosti u masovnoj redistribuciji, osobito utjecaj na naš potencijalni gospodarski rast. I to je pitanje za gospođu Piket. Ne uočavate li i vi tu razliku i koliko ne jeste li spremni prihvatiti posljedice? Primjerice u Grčkoj morali bismo poslati poruku da će doći do manje rasta, manje prosperiteta u ekonomski teškim situacijama i vremenima za Europu. Zahvaljujem gospodin Cijela u ime ECR-a odbor Employment. Hvala vam, zahvaljujem svim govornicima. Za početak rekao bih da imam 30 godina iskustva života u vrlo jednakoj zemlji, Sovjetskom Sovjetskoj savezu, no to nije baš donijelo veliku sreću niti društvu, niti pojedincima i moja zemlja Latvija je sada postala članica moje CD-a sa mnogo manjim razinama nejednakosti unutar zemlje. Tako da je moje prvo pitanje upućeno gospodinu Personu E, rekli ste da postoji preraspodjela unutar sustava povlastica i poreza i većina vlada uvijek tvrde da su socijalne vlade, no ja postavljam pitanje zbog čega stvari ne funkcioniraju. I kada postoji slabija redistribucija, to je vezano sa i rastom i ekonomisti kad kada govore o stabilnosti poreznog sustava koja je važna za investicije i da li vi to doista prihvaćate kao argument. E, druge govornike e, bih pitao mm, da nešto kažu o univerzalnom prihodu osnovici koja je prihvaćena u Švicarskoj i da li to vidite kao svojevrsno čarobno rješenje i jedno horizontalno pitanje vezano uz socijalni dumping. Borimo se protiv socijalnog dumpinga u mnogim sektorima Europske unije, transportu i drugima. Mislite li e, da će uspješna borba protiv toga dovesti do veće jednakosti na europskoj razini ili suprotno? Hvala. Hvala vam zastupnik Žambon u ime Aldea na oba odbora Econ i Employment. Tri minute, izvolite. Hvala. Hvala, gospođo. E, ja ću pokušati govoriti samo tri minute i ograničiti se na to vrijeme. Prvo ću govoriti iz ekonomske perspektive. E, pokušat ću se odvojiti od osjećaja i želim zahvaliti govornicima na informacijama koje su nam pružili. No, kao nositelj zastave dakle, onih koji se bore protiv nejednakosti pokušat ću se držati aktualne situacije. Ono što me brine jest dinamika kojom raste nejednakost E, dakle u ovoj situaciji kada izlazimo iz krize. Iz ekonomske perspektive uvjeren sam da bi korekcija te dinamike trebala doći iz ekonomskih politika, a ne socijalnih politika o kojima ću govoriti u drugom dijelu. Drugim riječima, mislim da moramo biti svjesni sljedećeg. Mi dolazimo do jedne nove dinamike porasta nejednakosti koja šteti gospodarskom rastu, što će zapravo generirati veću nezaposlenost i još više povećati nejednakosti. Shodno tome, pitam se ne bismo li unutar europskog semestra trebali pratiti taj trend nejednakosti. Imamo ovaj indeks Gini, isto tako i indeks Palma o kojemu nije bilo riječi, možda je kvalitetniji. I možda bismo tu trebali pratiti situaciju i iznijeti preporuke. Preporuke za fiskalnu politiku, za politiku investicija u obrazovanje primjerice, a čak i e, sektorske politike da znamo na koje sektore treba utjecati. I tu ćemo e, uspjeti pronaći put za suzbijanje uzroka te, e, tog porasta nejednakosti. Što se tiče socijalnih mjera, mjere koje se poduzimaju nisu korekcijske prirode, one samo ublažavaju situaciju. I slažem se da je to nužno e, budući da moramo kreirati društvo u kojem će ljudi što e, manje patiti. Međutim, ono što e, definiraju socijalne mjere, dakle ono problem na koji nailaze je problem vezan uz investicije. I tu se sada vraćam na ekonomsku perspektivu. Mi moramo neke ciljeve ekonomske politike i e, u njima imati mogućnost financiranja socijalnih mjera prije nego što krenemo u suzbijanje nejednakosti. Mene se čini da ta nejednakost raste jednom prebrzom dinamikom. Hvala vam. Sada dajem riječ e, zastupnici Kunevoj Dinki. Izvolite. Što znači, je kraće moguće, molim vas. Postoji niz načina za mjerenje nejednakosti u Europi. Neki od nas imali smo tužnu privilegiju i sami vidjeti ove statistike. Kao zastupnica radimo u jednoj od najbogatijih europskih zemalja, Belgiji, i zatim odlazimo u najsiromašniju Bugarsku. I druge zemlje, poput Grčke, gdje sam izabrana za zastupnice. Kao govorimo o nejednakostima, postoje dramatične razlike. Rumunjska i Bugarske imaju najniže plaće, najniže nadnice do 2 eura po satu, dok je u Danskoj to 35 eura po satu. U drugim zemljama otprilike 20 eura po satu. Najniža plaća u Bugarskoj je 180 eura, u Luksemburgu 1900 eura, u Belgiji 1500. Zbog čega? zbog čega Grčka ima najvišu stopu od 41% mladih koji su u opasnosti od siromaštva. U Češkoj je to 15, a 11 je prosjek Europske unije. Zbog čega Grčka ima pet puta veću stopu nezaposlenosti u usporedbi sa Njemečkom, zbog čega ima plaću 20 puta nižu od Luksemburške, zbog čega je natalitet najniži i u usporedbi sa drugim zemljama poput Švedske, Danske, Irske. Da li se sa ovim nejednakostima suočavamo zbog neuspjeha zemalja, društva, ekonomije? Da li se sa siromaštvom suočavamo zbog toga što je došlo do neuspjeha onih siromašnih? Da li je nezaposlenost krivnja nezaposlenih? Kad kada zauzijamo takva stajališta i slušamo takva stajališta od strane europskog vodstva, komisija često kaže da za situacije siromaštva i veće zaposlenosti s druge strane treba okriviti nedostatak reformi. To je doista opasan mit koji vodi do jednog nacionalističkog i ekstremno desnog stajališta. Do toga je došlo i u Velikoj Britaniji. Kampanja za Brexit trenutno se temelji na mitu da bi Britanija i Sjever trebali prestati plaćati ljene osobe na jugu. No nejednakost nije neuspjeh najsiromašnijih, već Europske unije. Umjesto kohezije i konverzije imamo diferencijaciju i povećanje nejednakosti. Najbolji primjer toga je upravo Grčka. Nakon šest godina unutar programa situacija se pogoršala, svi indikatori su gori što se tiče siromaštva i nejednakosti. Zbog čega? Zbog toga što Europska ekonomija funkcionira kao mehanizam transfera bogatstva iz regija u središte sa siromašnog juga u, na bogati sjever. I to kroz rabate trgovanskih, trgovinskih suficita najvećih zemalja. To je najveća nejednakost u Europskoj no nitko se ne usuđuje suočiti sa time. Ili smanjiti egoizam najmodnijih, naj bogatijih zemalja. Ako se ne suočimo u dolazećih nekoliko godina s tom neravnotežom, ne samo da ćemo imati sve veće nejednakosti, već će biti nemoguće imati minimalnu razinu kohezije u Europskoj uniji. Hvala. Zahvaljujem, gospođa Piket. Možda vi možete započeti sa odgovorom na ovo pitanje. Pozabavit ću se prvim pitanjem. Zapravo sam razočaran što se moram pozabaviti time jer imam osjećaj da onaj koji je postavio pitanje nije baš slušao sva tri izlaganja. Ja naime nisam e, pozvala na redistribuciju kao jedan na, jedini način e, borbe protiv nejednakosti. Rekla sam da postoje alternative, primjerice veća ekonomska demokracija i smanjenje razlika dohotka prije poreza. No, svi troje smo izjavili da na temelju dokaza i iskustva i stručnih mišljenja nejednakost smanjuje gospodarski rast. Dakle, ne predstavlja opasnost gospodarstvu, već opasnost predstavlja ako ništa ne poduzmemo vezno s nejednakosti. Mislila sam da je to bilo jasno u sva tri govora i žao mi što sam morala potrošiti vrijeme da to ponovno istaknem. Odgovorit ću i na pitanje koje se ticalo Sovjetskog saveza. E, dohodovna razlika nije jedno što utječe na zadovoljstvo životom, dobrostanje stanovništva, iako je bivša Sovjetska unija bila vrlo jednako društvo usporedbi s drugim društvima, no tamo su mnoge druge stvari smanjivale kvalitetu života građana. No u bivšim zemljama Sovjetskog saveza, nakon raspada, nejednakost je sve veća, očekivano životno trajanje, životni vijek je opao u svim državama i to mnogo više u onim državama koje su imala najveći porez nejednakosti što je objavljeno u britanskom medicinskom časopisu prije cijelog niza godina. Nadalje, mi neprestano pričamo o obrazovanju. ja želim naglasiti da ne možemo očekivati da će učitelji škole kompenzirati utjecaj nejednakosti na obitelji, obiteljski život roditelja. Sve su veće razine mentalnih oboljenja u nejednakim društvima, ovisnosti, raspada obiteljskih zajednica, osobnog duga i dužih sati rada. I u tom kontekstu ne možemo očekivati škole da jednostavno poprave svu štetu koju je nejednakost nanjela. To je bilo kao da jednostavno pokušavamo poplavu riješiti tako da neprestano izbacujemo vodu umjesto da zatvorimo pipu. Gospodin Pearson, hvala vam. Ja bih se dovezao na pitanje zbog čega je redistribucija trenutno slabija nego prije. I naglasio bih ponovo da se ovdje ne radi o iznosima poreza, transfera do kojih dolazi gospodarstvo Europske unije, već o redistribuciji i njenom intenzitetu koji prati ove transfere i oporezivanje. I ono je znatno slabilo s vremenom, očito prema političkim ciklusima raste i pada na dugoročni trend jest da su transferi i porezi manje redistributivni. A za to postoje dva glavna razloga. Prvi, Mnogo se govori o potrebi za smanjenje trošenja i rashoda za socijalne beneficije ili poticaje za rast. Ono do čega nije došlo je da mirovine koje trenutno ljudi primaju, dakle one nisu, na njih se nije utjecalo. Buduće mirovine na njih jest, ali na trenutne nije. I trenutno većini europskih zemalja vaša mirovina visi o prethodnim doprinosima. Drugim riječima, mirovine su gotovo uvijek najmanje redistributivni dio sistema poreza poreznih olakšica. Njih štitimo, a kako ljudi stare, to oduzima sve veći dio naših troškova socijalnih država i zbog toga dolazi do sve manje redistribucije. Drugi element tiče se oporezivanja gdje u Europi van Europe previše se usredotočuju na porezne stope, a premalo na poreznu osnovicu. U najekstremnijem slučaju i zbog toga raspravljamo danas o poreznim oazama, utaj i izbjegavanju. Stvar je zapravo i šira. Čak i kad se radi o zakonitim radnjama, nismo dovoljno naglaska stavili na to da se pobrinemo da smanjimo mogućnosti pravnog izbjegavanja plaćanja poreza e, koristeći što je širu poreznu osnovicu moguće. Ta dva razloga zapravo objašnjavaju zbog čega je redistributivna mogućnost poreznog sistema i sistema olakšica opala. Zahvaljujem Mark DeVos. Hvala lijepa. Neću ovaj put e, predugo govoriti. Što se tiče prvog pitanja, prekomplicirano bi bilo za mene i pokušati odgovoriti, međutim ima različitih načina gledanja na jednakost. različitih e, ja bih vas uputio na e, rad ekonomista Banka Milanovića koji je rekao kao i kod kolesterola postoji dobar i loš, tako je slično i kod e, nejednakosti. Samo brzo bih reagirao na pitanje o univerzalnom temeljnom dohotku, to je široka tema, neću pokušati ući u detalje, ali iz perspektive nejednakosti e, mislim da je vrlo vjerojatno da će stvoriti veću nejednakost i da će zapravo e, fiksirati situaciju. Mislim da je to dobra mjera za e, one grupe u društvu koje e, će imati koristi od toga, ali će za druge dijelove društva imati štetne efekte. Što se tiče socijalnog dumpinga, to E, zapravo naravno sama riječ dumping e, govori dovoljno, to je ilegalna praksa i e, trebalo bi to suzbiti, ali ako netko koji je iz jedne zemlje članice prešao u drugu zemlju članicu, to može biti, a to možemo povezati sa ovim bugarskim pitanjem. Na taj način se može približiti e, plaće i prihode u zemljama članicama. Međutim, problem je što tu nema dovoljno e, transparentnosti, omogućene su manipulacije i e, i nema dovoljno suradnje između zemalja koje šalju radnike i onih koji prihvaćaju te radnike. Vi tu znate bolje od mene da tu postoje veliki potencijal za moguće zlouporabe, dakle tu bih e, završio. Hvala lijepa. Sada ću riječ dati Marku Zaniju na minutu i 30 e, minuta. Ja ću govoriti u ime odbora Ekon i Empl, tako da bih trebao imati tri minute. E, molim vas, budite koliko god brži možete. Hvala lijepa. Imam četiri vrlo kratka pitanja. Prvo što se tiče uzroka nejednakosti. Najveći e, uzrok nejednakosti je predominantni e, razlog e, socioekonomskog razvoja. To je globalizirani kapitalizam koji je utjecaj takvog socioekonomskog stanja na, na nejednakost, posebno e, u vidu onoga što je napravio gospodin Štiglić. E, kolega je socijalista je već rekao, ovaj model ekonomskog razvoja u eurozoni i u ENU se e, prevodi u gospodarsku uniju i u monetarnu uniju koja je isto tako uzrok velike nejednakosti unutar Europske unije. Dakle, on radi razliku između zemalja koji su vjerovnici i one koji su dužnici. Neki koji imaju valutu koja je e, manje vrednovana e, i moraju trgovati sa zemljama čija je valuta precijenjena. To naravno ima posljedice za građane, za politike koje države članice i vlade država članica mogu učiniti kako bi smanjili tu nejednakost. Mislite li da postoji rizik da se stvori jedan sustav e, stalnih transfera gdje e, povlaštene zemlje moraju e, održati nejednakost na one zemlje koje su manje povlaštene? I danas više od 50% stanovništva pet pokrajina bivše istočne Njemačke još uvijek živi na socijalnim transferima zapadne Njemačke. Drugo pitanje vezano je za e, pojam nejednakosti. E, predstavnica OECD-a je govorila o e, nejednakosti prihoda, odnosno dohotka. Možda bi danas trebalo govoriti više o nejednakosti generacija između dvije različite generacije koje će imati jednu drugačiju budućnost. Moja generacija koju zovu e, millennials u Europi, ali vjerojatno i u cijelom svijetu, biti će prva generacija koja nakon rata će živjeti sa više poteškoća u odnosu na njihove roditelje. Kako možemo djelovati na e, generacijsku nejednakost? Strukturne reforme koje provodimo danas idu upravo u tom smjeru posebno kada se radi o radu. Dakle, reforme rada koje su provedene u Španjolskoj, Italijanskoj, Francuskoj i Njemačkoj idu prema tome da smanje nejednakosti ili ih povećaju. Hvala lijepo, gospodin Jankele ima riječ. Hvala lijepa. Imam dva kratka pitanja za gospodina Persona. Prvo, Govorili ste o povećanju nejednakosti što se tiče prihoda, ali mnogi istraživači već dugo govore da ono što mnogo brže raste je nejednakost u pogledu e, obiteljskog nasljeđa, govori se o repaternalizaciji društva, tu postoji e, jedna e, knjiga na tu temu. Dakle, riječ je o sudbini generacija. E, dakle, situacija za generacije se mijenje. Moje pitanje glasi da li ste mišljena da da u društvu gdje se mje, e, povećava nejednakost što se tiče imovine, da će to e, značiti i veću nejednakost u prihodima. I drugo pitanje e, se tiče multinacionalnih korporacija, a tu od 1980-ih E, je do, e, postoji trend povećanja nejednakosti jer multinacionalne kompanije prebacuju proizvodnju u zemlje sa nižim plaćama, a e, dodana vrijednost se prebacuje u bogatije zemlje. Na primjer, u Češkoj republici e, svake godine 400 milijuna čeških kri, e, kruna, a to je 10% našeg BDP-a, odlazi iz Češke. Mi smo na prvom mjestu u Europi po tome 10% od našeg BDP-a odlazi multinacionalnih kompanija svake godine. Istovremeno Češka e, troši samo 20% svog BDP-a na socijalni sustav E, dok je prosjek za eurozonu 28,5%. Sigurno je koincidencija da zemlje eurozone troše upravo 400 milijuna kruna više, dakle upravo onih 10%, Um, BDP nego što uh, Češka republika si može priuštiti jer mi taj novac uh, moramo davati uh, multinacionalnim kompanijama. Dakle, moje pitanje kako ćete smanjiti nejednakoste između zemalja ako ne smanjite odljev novca multinacionalnim kompanijama, jer taj novac nam nedostaje i nemamo novac za obrazovanje mladih ljudi. Hvala lijepa. Sada u ime Sada ću e, riječ dati gospođi Tomc e, koja je članica kluba zastupnika EPP. Hvala lijepa. Govorit ću e, slovenski, to je moj materinji jezik. To je bila vrlo zanimljiva rasprava i to ću vam dati jedan primjer nove zemlje koja pokazuje da je teorija jedna stvar, a praksa potpuno drugačija od teorije. Vidjeli smo ova izlaganja koja su e, naglasila da je moja zemlja Slovenija prva zemlja na vrhu zato što prema koeficijentu Gini e, pokazuje upravo e, jednu veliku, nejednakost među mladima. U mojoj zemlji zapravo situacija nije tako ružičasta. Prošle godine Imali smo rekordnu emigraciju mladih od 1991. godine. I mnogo ljudi živi od socijalnih e, pomoći. Oni su paraziti tog sustava, zato što im je to, se to više isplati nego tražiti posao. Dakle, ta priča ima dvije strane i moramo se boriti da riješimo taj problem. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Jalovjecka, ima riječ. Hvala lijepa. Samo sam htjela pitati sljedeće. E, kada ste radili svoje analize, da li ste e, se upitali zašto samo tri zemlje, Luksemburg, Njemačka i Poljska, u vrijeme krize su bile u stanju zapravo smanjiti nejednakosti između siromašnih i onih koji e, su bogatiji. Dakle, ste, da li ste proveli neku analizu, koji su koraci E, u poduzeti kako bi se smanjile te nejednakosti. E, drugo pitanje, kad gledamo nejednakosti, osobito ekonomske nejednakosti, kako Europska unija izgleda e, ako je usporedite sa drugim kontinentima? Da li postoje razlike između Europe i drugih kontinenta Hvala. Hvala lijepa. Hoćemo li ovaj put e, najprije reći dati gospodinu Personu? Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Prvo pitanje na koje bih odgovorio je ovo generacijsko pitanje. Doista povećavanje nejednakosti kojeg smo svjedoci nije jednako e, raspoređeno po generacijama. Ako podijelimo društvo na skupine onda ćemo vidjeti da ljudi oko 30 E, su međusobno mnogo više ujednačeni nego prethodne generacije kad su imali oko 30 godina. E, u dvije trećine zemalja, dakle u većini zemalja povećavanje nejednakosti je generacijske prirode. Dakle, e, ne radi se samo o tome da oni koji su rođeni oko 2000. su sada siromašniji nego njihovi roditelji, nego je i među njima samima veća nejednakost nego kod prethodnih generacija. A drugo što se tiče nejednakosti u imovini e, imate pravo ja sam govorio samo o nejednakosti u prihodima ali e, doista je šokantna razlika u imovini u bogatstvu e, tu su razlike doista spektakularne dakle e, najbogatijih 1% u Europi imaju oko 50% sve, sveg bogatstva. E, kad je riječ o tome zašto su Luksemburg, Njemačka i Poljska uspjele smanjiti nejednakost, mislim da je to pretjerivanje, mislim da je tu nejednakost ostala e, otprilike ista i to zato što je tu visoka zaposlenost odnosno nije došlo do nezaposlenosti. E, mislim da bismo trebali biti oprezni e, i u, u kad ako tvrdimo da je ekonomska kriza povećala nejednakost možda je to bio slučaj u početku, međutim e, zapravo to nije pravilo. E, u nekim dijelovima Europe je čak došlo do pada nejednakosti e, u krizi zato što smo potrošili trošili više novaca za socijalna davanja. E, međutim, kad je došlo do uvođenja politike štednje, tu je ponovo došlo do povećanja nejednakosti. Dakle, situacija je zapravo vrlo komplicirana i kompleksna. Međutim, evo, e, došlo sam do kraja svog vremena pa ću prestati. Hvala lijepa gospođo Pike. Hvala lijepa, nemam puno toga za dodat, samo nekoliko stvari. Mi smo tek nedavno počeli dobivati statistike o nejednakostima u bogatstvu i tek nedavno smo počeli analizirati te e, podatke, ali e, slika koju dobivamo je otprilike ista. E, i posljedice nejednakosti su otprilike iste. I gledajući e, prvo desetljeće 21. stoljeća zemlje koje su e, gdje se povećala nejednakost, tu je također došlo do rapidnog smanjenja e, kvalitete života, na primjer za djecu. Primjer toga je recimo Švedska, došlo je do povećanja nejednakosti i smanjenja kvalitete života za djecu odnosno došlo do negativnih posljedica e, nejednakost, porasta nejednakosti za, na djecu. I e, što se tiče ovog posljednjeg pitanja, da li je Europa e, različita od drugih kontinenata, da općenito gledano jednakost je puno veća u Europi nego u drugim dijelovima svijeta, međutim mi kao regija ne krećemo se u dobrom smjeru, mi smo jedina, jedini dio svijeta gdje jedina, jedini dio svijeta gdje se postižu dobri rezultati i smanjuje nejednakost je Južna Amerika. E, zahvaljujući e, socijalnoj politici e, mi imamo mnoge od zemalja gdje je jednakost najveća upravo ovdje u Europi, ali idemo u krivom smjeru. Hvala lijepa. Sada ću riječ e, dati ponovo gospodinu Devosu. Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Mislim da je e, potrebno naglasiti da e, možemo dosta odgovora naći u knjizi kolegice Piket posljedice koncentracije bogatstva su tu vrlo dobro objašnjene međutim E, osobito ako pogledate e, pošteni sustav oporezivanja imali smo e, tri generacije gdje je situacija bila drukčija, međutim moglo se i očekivati da će sada doći do povećanja nejednakosti. Što se tiče generacijskog, e, e, generacijske perspektive, ona e, obično nedostaje u, u ovoj raspravi. Postoje dvije strane. Jedna je ta stara škola što se tiče regulacije tržišta rada, i to je dovelo do segmentacije tržišta rada i podjele na insajdere i outsajdere. Dakle, outsajderi imaju problema sa zapošljavanjem jer e, ako vas se zaposli onda postoji dosta visoka razina e, socijalne zaštite, a to pak e, smanjuje šanse za zapošljavanje. Druga strana je, e, ako se zapitamo kako možemo e, izbjeći segmentaciju i tu podjelu na insajdere i outsajdere, zato je potreban jedan idealna kombinacija politika Dakle, e, način kako je to uvijek e, funkcioniralo je da su se izmjene radile na rubovima zakonodavstva koje se tiče regulacije e, tržišta rada, a ne u samom središtu. Dakle, pogledajte Njemačku koja je magnet, koja privlači novo stvaranje radnih mjesta. Dakle, postoje još uvijek veliki izazovi E, mi imamo dugo imali agendu fleksibilnosti, ali ona je samo djelomično prihvaćena. Onaj dio koji je bio prihvaćen je e, fleksibilnost u samozapošljavanju, ali ono što dolazi nakon toga, investicije i promjene e, karijere i promjena od fleksibilnog prema permanent trajnijem zapošljavanju, to se još nije dogodilo. E, dakle, prošle desetljeće bilo je vrlo težak period u ekonomskom smislu. E, situacija je teška, nema velikog e, stvaranja radnih mjesta, ali u mnogim zemljama čini se da se gospodarstvo počelo oporavljati i da se počinju stvarati ponovo nova radna mjesta u privatnom sektoru. Hvala lijepa svima na e, doprinosima ovoj raspravi. E, povremeno imamo takve sastanke, e, zajedničke sastanke odbora Ekon i Emplu, jer vidimo ovo o čemu smo sada raspravljali, dakle snažnu vezu između situacije što se tiče zaposlenosti, socijalne situacije i e, gospodarskog rasta. Vidimo probleme, ali također vidimo i mogućnosti. Želim vam svima zahvaliti na vašim doprinosima ovoj e, današnjoj raspravi. Mislim da možemo napustiti ovaj, e, otići s ovog sastanka u time što ćemo reći da situaciju nećemo lako i brzo moći popraviti, ali ipak imamo e, budućnost. Hvala lijepa, hvala svima na e, sudjelovanju u raspravi.